witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. dame i gospodo ja sam vrlo sretna vrlo sam sretna što mogu pozdraviti našeg povjerenika ko nam se pridružio i time želim otvoriti ovaj sastanak. Vi ste doveli protokol od prošle sjednice, imate li kakvih komentara? Ne. Dobro. Ako nemate komentara, onda smatramo da je zapisnik usvojen. Prva točka našeg dnevnog reda